ne duže od 15 minuta. Izvolite. Hvala, velika mi je čast što se nalazim pred vama kao kandidat za povjerenika zadužen za međunarodnu suradnju i razvoj. Razvojna politika sastavni je dio vanjskog djelovanja Europske unije. Osnovni je cilj razvojne politike smanjiti i dugoročno iskorijeniti siromaštvo. To je politika za građane koja se temelji na solidarnosti kao jednoj od osnovnih europskih vrednota. Solidarnosti s ljudima koji preživljavaju s manje od jednog eura dnevno i onima koji riskiraju život kako bi došli do europskih obala u čamcima koji postaju njihovi ljesovi. Solidarnost sa ženama, žrtvama seksualnog, seksualnog nasilja, pojedincima koji su izloženi progonu zato što su pripadnici manjina i djecom vojnicima. Razvojna politika ima za svrhu partnerstvo koje se temelji na zajedničkim interesima. Kada slabe države dožive raspad, kada se terorizam proširi po Africi, onda to predstavlja prijetnju za Europu. Kada se povećaju trgovinski tokovi i poboljša poslovno okruženje, onda su to nove prilike za Europu. Europska unija do sada je postigla izvrsne rezultate u razvojnoj politici. Zajedno s državama članicama ona je najveći svjetski donator i daje više od polovicu iznosa razvojne pomoći. Europska unija je također najvažniji trgovinski partner razvojnim zemljama kao i izvor tehnologija, inovacija, ulaganja i poduzetništva. Ima vodeću ulogu u učinkovitoj pomoći i usklađenoj politici u interesu razvoja. Ako me potvrdite kao povjerenika, obvezujem se da ću upotrijebiti svo svoje iskustvo i predano raditi na tome da Europska unija i dalje ima vodeću ulogu u svjetskom razvoju. To je vodstvo ključno u predstojećim strateškim procesima koji će oblikovati razvojnu politiku u sljedećem desetljeću, a to je proces nakon 2015. godine i pregovori o okviru nakon Kotonua. To me dovodi do prvog prioriteta, a to je ambiciozni okvir za razdoblje nakon 2015. godine. Važeći milenijski razvojni ciljevi omogućili su napredak u smanjenju siromaštva, potaknuli su aktivnost međunarodne zajednice te se globalno svjetsko stanovništvo prepolovilo u posljednjih deset godina. Danas manji broj ljudi odlazi na počinak gladno, manje djece umire od bolesti koje se mogu spriječiti i sve veći broj djece, posebno djevojčica, pohađa škole. Možemo biti ponosni na ta postignuća, no ne smijemo posustati s naporima. Žene u Africi 29 puta imaju veću vjerojatnost da umru na porodu od žena u Europi. Oko 750 milijuna ljudi u svijetu nemaju pristup pitkoj vodi. A glad još uvijek predstavlja zastrašujuću stvarnost. Više od 3 milijuna djece godišnje umire od neuhranjenosti. Još više zabrinjava se veša nejednakost i zemljopisne razlike. Azijske i latinskoameričke zemlje su na obećavajućem razvojnom putu. Međutim, zemlje e, koje se nalaze u Africi, južno od Sahare, u tim zemljama oko 120 milijuna ljudi više živi u apsolutnom siromaštvu nego što je to bio slučaj prije 20 godina. Pregovori o okviru nakon 2015. godine moraju odraziti na koji način iskorijeniti siromaštvo i osigurati održiv razvoj. Novi okvir također mora se baviti društvenim, gospodarskim i ekološkim dimenzijama. Mora u potpunosti obuhvatiti poštivanje ljudskih prava, jednakost, demokratske vrijednosti kao što su vladavina prava, ali isto tako i mir i sigurnost. Biće veliki izazov obuhvatiti sve ove aspekte u jednom jedinstvenom, univerzalnom i sveobuhvatnom okviru koji će se primjenjivati za sve zemlje bogate i siromašne. Međutim, to je izazov koji je pred nama i u kojemu moramo uspjeti. Novi okvir daje nam priliku da bolje usmjerimo napore i da pomognemo zemljama u razvoju izgradnji održivog i inkluzivnog društva, te da preuzmu odgovornosti vlasništvu nad vlastitim naporima. Najviše što se može učiniti za nekoga drugog je ne samo dati bogatstvo, nego otkriti njemu koje bogatstvo posjeduje. Ključni element procesa nakon 2015. godine bit će financiranje razvoja i sredstva za provedbu. U potpunosti se slažem sa kandidatom za predsjednika komisije, gospodinom Junkerom, da sve države članice trebaju intenzivirati napore kako bi ispunile milenijske ciljeve UN-a i uložiti barem 0,7% BND-a u svrhu razvojne pomoći. Države članice su se obvezale da će taj cilj ispuniti do 2015. Međutim, to je sada nedostižno. Prepoznajući gospodarske probleme u Europi proteklih godina, htio bih apelirati na države članice da ovu obvezu ispune u sljedećem okviru. Kako bi se maksimizirao učinak pomoći, morat ćemo u potpunosti iskoristiti potencijal poboljšanja učinkovitosti pomoći, koordinacije donatora i kombinacije različitih izvora financiranja. Osim toga, moramo pomoći partnerima da povećaju nacionalne resurse, uključujući i kroz dobro upravljanje, borbu protiv e, izbjegavanja poreza i uspostave učinkovitog e, poreznog sustava. Morat ćemo također dodatno istražiti inovativne financijske instrumente i uključiti potencijalne razvojne partnere u stvaranju održivog rasta i dostojanstvenih radnih mjesta. Novi okvir mora obuhvatiti poduzetnike, civilno društvo i građane. Samo kroz kreiranje globalnog partnerstva svi akteri mogu odigrati svoju ulogu i na taj način ćemo uspjeti. Moramo kreirati program za solidarnost u svijetu i odgovornost kako bismo se pobrinuli da svi imaju održiv i inkluzivnu budućnost. Moj će drugi prioritet biti pokrenuti i pregovarati o okviru nakon sporazuma iz Kotonua i osnažiti strateško partnerstvo s afričkim zemljama. Postojeći sporazum iz Kotonua je naj sveobuhvatniji sporazum između sjevernih i južnih zemalja u svijetu. I to je uspjeh na temelju kojeg trebamo graditi daljnji okvir. Zemlje AKP-a su i dalje za nas bitne, više nego ikada. Pitanje je kako najbolje kreirati suradnju u budućnosti. Ovaj novi okvir morat će se prilagoditi novoj stvarnosti i odraziti proces nakon 2015. godine. Ne može biti samo nastavak prethodnih aktivnosti. Skupina afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja već razmišlja o tome. Europa mora poduzeti isto i treba nam snažno partnerstvo sa tim zemljama koje mora obuhvatiti načela kao što su poštivanje temeljnih vrijednosti i uzeti u obzir specifične situacije u zemljama i regijama. Moramo razgovarati zajedno kako krenuti dalje u tom partnerskom odnosu. U prvom koraku ću pokrenuti široke konzultacije i proces dijaloga u predstojećim godinama. Moj treći prioritet bit će značajno doprinijeti e, većoj usklađenosti politika. Svijet je sve više povezan i međuovisan. I to se odnosi na mir i sigurnost, energetiku, klimatske promjene, poljoprivredu i trgovinu. Veća usklađenost između naše unutarnje i vanjske politike je nešto što je nužno. A kroz suradnju koju nudimo partnerima moramo ići izvan okvira same pomoći i obuhvatiti znanost, zdravstvo, obrazovanje, pitanja mladih i rodna pitanja, kao i radnu mobilnost i mnogo toga. Moramo razmisliti o tome kako provodimo svoje politike. Kandidat za predsjednika komisije Jean-Claude Juncker je stavio snažan naglasak na snažnu politiku i usklađenost unutar komisije. Ustroj nove komisije i dogovor o metodama rada visoke predstavnice i potpredsjednice komisije i e, povjerenika i dalje će poboljšati sinergiju i učinkovitost naših politika. Osobno ću doprinijeti postizanju takve sinergije. Razvojna politika mora se uklopiti u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, humanitarnu pomoć te politike kao što su trgovinska i migracijska politika. Ako me potvrdite kao povjerenika, ja ću raditi na tome da se dalje uskladi politika za razvoj pod vodstvom i uz tjesnu suradnju sa visokom predstavnicom i potpredsjednicom komisije. Inzistirat ću na praćenju relevantnih inicijativa usmjerenima prema budućnost i isto tako u dijalogu sa kolegama povjerenicima, te ću provesti dubinsku analizu svakog doprinosa pojedinačnim inicijativama. Predsjedateljice, uvaženi zastupnici, 83% Evropljana smatra da je važno pomoći stanovnicima zemalja u razvoju. 61% čak vjeruje da treba povećati iznos pomoći, a 70% Evropljana smatra da pomaganje zemljama u razvoju koristi njima. Kako bi se održala snažna potpora javnosti, moramo kontinuirano dokazivati da razvojna politika funkcionira i moramo postići da naša kolektivna postignuća budu vidljivija. Zato sam opredjeljen za politiku koja je usmjerena na rezultate i želim pokazati da svaki euro vrijedan ulaganja. Sljedeća godina je Europska godina razvoja. To je izvrsna prilika da se obratimo građanima i objasnimo na koji način razvojna politika koristi svima. Predsjedateljice, uvaženi zastupnici, ako me potvrdite kao povjerenika, ja ću raditi na kontinuiranoj i tjesnoj suradnji s parlamentom, poštujući obveze preuzete u sklopu strateškog i strukturiranog dijaloga i e, radeći na neformalnom dijalogu s vama. Takav dijalog bit će ključan u Europi kako bi se uspješno moglo utjecati na novi svjetski okvir nakon 2015. godine i kako bi Europska unija mogla govoriti jednoglasno i braniti jedinstvenu viziju. Radujem se daljnjem radu s vama kako bismo postigli